Njih treba podnijeti do najkasnije 30. rujna. Prema članku 219. stavku drugom poslovnika kandidati i kandidatkinje moraju ispuniti niz e, pretpostavki. Podsjećam onoga što ih se izravno tiče. Svaku kandidaturu mora podržati 40 zastupnika iz najmanje dvije države članice nije moguće dati podršku različitim kandidaturama u isto vrijeme. Ako bi zastupnik e, potpisao za dvije ili više kandidature, njihov potpis neće vrijediti ni za jednu, što bi značilo da bi takva kandidatura bila ništava čim primim kandidaturu više nije moguće dodati potpis niti povući potpis. Dakle, kada se jednom odlučite, to je definitivno. Prema članku 219 stavak 3 poslovniku kandidature koje ispunjavaju sve potrebne uvjete prenijeti odboru za predstavke. Taj će vjerojatno u prosincu organizirati saslušanja kandidata i kandidatkinja koje, koja su saslušanja otvorena za sve zastupnike. Izbori će se održati za vrijeme plenarnog zasjedanja u siječnju 2015. Naravno da su vam naše službe za sva daljna pitanja na raspolaganju. Nadležni odbori imaju korigenda za pet e, akata. Ove ispreke se prema članku 231. stavak 4. smatraju prihvaćenim ako u roku od 24 sata e, glasovanje ne zahtjeva barem jedna frakcija ili 40 zastupnika. E, sama korigenda se nalaze u